Okay. Good evening. I think we should... Dobro večer, mislim da možemo započeti jer eh, imamo na raspolaganju tek vrlo malo vremena. Tako da ako želimo imati kvalitetnu raspravu, mislim da bismo trebali započeti. Prvo trebamo usvojiti dnevni red. Možemo ga smatrati usvojenim, nema nikakvih priopćenja. Tako da odmah mogu poželjeti dobrodošlicu gospodinu Werneru Hoeru i dati e, riječ e, svom kolegi gospodinu Van Oversfeldu. Hvala vam lijepa. Evo da ja poželim dobrodošlicu predsjedniku Europske investicijske banke Werneru Hoeru na ovom sastanku ćemo razgovarati o doprinosu i ulozi Europske investicijske banke u ostvarivanju prioriteta Europske unije općenito, naročito u vezi sa novim zelenim planom. Gospodin Hoyer je ostao u prometnoj gužvi i stoga ćemo u 21 sati 30 minuta ostati bez prijevoda, tako da bih se strogo držao rasporeda i ću odmah riječ gospodinu Hoeru koji će imati uvodnu riječ od sedam minuta i svaki govornik nakon toga u raspravu će imati na raspolaganju četiri minute za pitanje i odgovor. Dakle, što dulje vaše pitanje bude, to će biti kraći odgovor gospodina Hojera. Evo, predlažem da se strogo držimo tih četiri minute jer nećemo uspjeti inače završiti do 21.30. E, gospodine Hoer, e, drago nam je što ste ovdje, evo možete uzeti riječ. Hvala gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Želim vam sretnu novu godinu i ispričavam se zbog kašnjenja. To nije uobičajeno za mene, ali dolazimo iz Luksemburga, iz suda i doista je bila velika prometna gužva. E, hvala gospođi Tinalji i gospodinu Van Overtfeldu na pozivu na ovu razmjenu mišljenja. Mislim da je ovo izvrsna prilika za to jer je početak godine, a suočavamo se sa velikim izazovima, sa e, bfo sa održivim e, ciljevima, sa klimatskim promjenama i tako dalje. Želim e, zahvaliti izvjestiteljima za njihove izvješće, gospodinu Komonu na e, njegovom godišnjem izvješću radu EIB-a i Radujem se uskoj suradnji s njime, kao i sa ostalim kolegama u sljedećim tjednima i mjesecima. Cijenim potporu koju pružate Europskoj investicijskoj banci kao banci Europske unije naša je uloga biti e, katalizator ulaganja koja, koji podržava naše djelovanje izvan Europske unije. Također to naglašavam jer vaša potpora je jedino jamstvo za aktivnosti naše banke van Europske unije od e, čega 60% dakle, takvih aktivnosti je povezano sa klimatskim promjenama. Dakle, ako želimo postići ciljeve u vezi sa klimatskim promjenama, u čemu se svi slažemo, trebamo naglasiti ova jamstva koja možemo osigurati proračunom. Europske banke, to uključuje EIB i podružnice, odnosno Europski investicijski fond, su dobre za Europsku uniju. Mi e, prikupljamo sredstva od e, tržišta kapitala investitora, dakle ne, novce poreznih obveznika. Dakle, sa uplaćenim e, kapitalom od 70 milijardi eura također sa pričuvama koje smo prikupili i sa temeljnim kapitalom E, zemalja članica kojim raspolažemo, dakle gotovina je 70 milijardi i uspjeli smo time ostvariti polugu od 600 milijardi eura, to je jedinstveno u svijetu velikih banaka i to je doista velika prednost koju uz vašu potporu možemo osigurati za europske porezne obveznike. Vrlo učinkovito koristimo naša sredstva i podržavamo time politike koje oblikujete u ovom domu i kojih se mi pridržavamo. Europski zeleni plan e, je najveći i najambiciozniji plan koji je izrađen e, u novijem dobu i bavi se klimatskim promjenama, konkurentnošću i kohezijom. E, stoga pozdravljamo vezu između mehanizma pravedne tranzicije koju, koji će komisija predložiti sutra i ove banke ovoga fonda. Možete računati na nas u ostvarivanju zelenog plana i doista mi je drago što ću moći uložiti sve napore u ostvarivanju tog plana u koji vjerujem kao zajedničku svrhu Europske unije i rado ćemo čuti o podrobnostima tog plana koje će komisija iznijeti sutra. Kao što znate, mi ovdje u banci možemo ponuditi mnogo po pitanju klimatskih promjena. Možda to nisu mnogi uvidjeli u posljednjim desetljećima, ali mi smo bili jedan od najvećih e, fondova za suzbijanje klimatskih promjena u posljednjim desetljećima. A tu je Europska unija uzela glavnu ulogu. Mi smo ne samo pokretač e, iza banaka koje su podržale Pariški sporazum 2015. godine, nego smo i najveći multilateralni ulagač u klimatske projekte u čitavom svijetu. Prošle godine u jednom povijesnom trenutku ja sam najavio da će banka prestati ulagati u fosilna goriva i u sljedećem desetljeću naša grupacija će i dalje stvarati povijest podržavanjem e, tisuću milijardi eura ulaganja u e, suzbijanje klimatskih promjena i to je najambicioznija takva e, investicijska strategija u svijetu. No trebamo znati o čemu govorimo. Kada kažem da ćemo u deset godina ostvariti milijar, tisuću milijardi vrijednosti projekata, to znači da ćemo stvoriti e, polugu sa sredstvima koja vi dajete, koja daju financijska tržišta i e, drugi investitori. Dakle, to trebamo potpuno shvatiti i ponekad me iznenađuje čuti koje se brojke spominju i o kojim je iznosima riječ. Osim ostvarenja takvih investicija želimo financirati klimatske promjene u visini od 50% našeg poslovanja do 2025. godine i također želimo biti usklađeni sa Pariškim sporazumom do 2020. godine, dakle ove godine. Jer e, nema smisla baviti se e, sa 50% klimatskih portfelja, a drugima uništavati to što želimo ovime postići. Dekarbonizacija će zahtijevati najveće prilagodbe od građana i poduzeća i zapravo oni raspolažu sa najmanjim e, sredstvima, naročito oni teritoriji koji imaju najmanje sredstava i e, zahvaljujući e, našim planovima možemo tu potaknuti nove, nova događanja i s time ćemo podržati također i ekonomsku obnovu Europe i povećat ćemo naš potporu najranjivijih skupina i osigurat ćemo se da niko ne bude izostavljen. Stoga smo e, spremni surađivati i na mehanizmu pravedne tranzicije, ali naglašavam također da govorimo o europskoj ambiciji da predvodi u tehnološkim rješenjima kada je riječ o klimatskom djelovanju. Dakle, moramo pokazati da smo najnapredniji u primjeni i razvoju nove tehnologije koja će nam omogućiti rad na smanjenju emisija. Dame i gospodo, za mnoge građane naša suradnja sa ovim domom i komisijom ostvarala se kroz Junkerov plan. To je nije sasvim istina, ali to je bilo jako vidljivo u tom slučaju. I već desetljećima radimo sa državama granom Europske unije i uspjeli smo uvijek e, sve više ostvariti. Kao što je Jean-Claude Juncker rekao, na tiskovnoj konferenciji u srpnju 2019. godine komisija nije banka i banka nije komisija. Ovaj dom je stalno nas e, pozivao da se oslonimo na naše snažne strane, a to su ostvarenje političkih ciljeva zdravim i e, održivim ulaganjima. Kada smo predstavili 2015. godine Junckerov plan, ljudi su bili vrlo sumnjičavi, blagorečeno. 350 eh, milijardi eura koji su se pretvorili u nova ulaganja iz privatnog sektora u tri godine sa 21 milijardom jamstava iz proračuna, 15 iz europskog proračuna, odnosno 16 i 5 eh, od banke. Eh, dakle, to ako nešto ostvariti nije bilo jednostavno, no mi smo pokazali da je to moguće i na taj način smo preobrazili korištenje javnih sredstava u financiranje javnih politika i ostvarivanje rezultata. Ostvarili smo 460 dodat, e, milijardi dodatnih ulaganja u Europu i 2022. i to će povećati naš BDP na 1,7%. E, 1 milijarda malih i srednjih poduzeća je zahvaljujući tome imala pristup financiranju. Dame i gospodo, ulaganje u Europsku uniju se poboljšalo, ali obnova je još nejednaka u zemljama i sektorima i to se tiče naročito onih eh, područja eh, inovacije i infrastrukture u kojima Europa zaostaje kako bi sljedeći VFO bio uspješan moramo nadograditi ono što je uspješno i trebamo također dalje ulagati u Junckerov plan. Trebamo e, postići uskoro e, sporazum o VFO-u i e, u toj nadi pozivamo također i na održiva i ambiciozan plan jer je Invest EU jedan od ključnih programa ulaganja za budućnost. Financijski instrumenti mogu dati rezultate jedino ako se uzmu u obzir i zahtjeve tržišta. Trebamo brzo reagirati i adaptirati se na potrebe tržišta i standarde tržišta i također e, brzo reagirati na nedostatke ili jazove na tržištu. Investiju mora biti fleksibilan kako bi reagirao na izazove u stvarnim situacijama u sljedećem razdoblju i računamo na potporu donositelja odluka i također e, jedna, e, jedan, jednostavan sustav upravljanja će biti ključan za uspjeh. Evo, samo nekoliko riječi o tom, e, odnosno aktivnostima van Europske unije. Uz e, klimatska pitanja predviđam e, da će razvoj na čemu većina vas samo radi u kontekstu migracija, biti jedno veliko pitanje i veliki izazov u sljedećim godinama. Biće potrebno promišljati o razvoju u velikim okvirima, u široj slici. Također, putem e, vaše banke Europska unija e, također upravlja i svjetskim standardima i ambicijama i Također to možemo zahvaliti i našoj politici zajmova u energetici i klimatskoj agendi. Imamo investicijske banke Europske unije u obliku EBA, ali e, postoji kriva predodžba da je IB nije spreman na poduzimanje rizika i da time koči razvoj, ali zapravo smo mi razvoj koji vi tražite od nas. Mi provodimo od vaše razvojne prijedloge i preuzimamo rizike koje od nas tražite. Više od pet desetljeća EU banka je potražavala europske razvojne politike u nizu zemalja i to uz minimalne rashode iz europskog proračuna jer smo uz ulaganja također djelovali u čitavom svijetu. Imamo izloženosti u 43 od 59 eh, krhkih zemalja, odnosno najmanje razvijenih zemalja. Dakle, EU banka jedina međunarodna financijska institucija koja može osigurati stratešku autonomiju Europske unije, ali mnogi političari govore vrlo često o političkim smjerovima i to možemo činiti u skladu sa svim europskim politikama. Dakle, eh, Mislim da je to važna činjenica. Ako želimo predvoditi u klimatskim promjenama i e, klimatskom djelovanju, trebamo imati i snažnu Europsku banku. Zato molim za vašu potporu u sljedećim e, pregovorima i dijalozima o ključnim instrumentima koji su ključni kako bi naša banka zadržala svoju ulogu i tijekom 2020. i u budućnosti kako bi ostvarila svoj mandat za posebne aktivnosti van Europske unije. Hvala. Evo, iznenađen sam gospodine predsjedniče vašim riječima o tome koliko mi je vremena zadano. Ja sam pripremio duži tekst, ali sada ću se zaustaviti kako bih ostavio dovoljno vremena za raspravu. Da, rekao sam e, sedam minuta, ali malo ste dulje govorili, tako da e, ćemo nadoknaditi vrijeme. Evo, gospodine Fernandez, izvolite, imate riječ na četiri minute. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želim zahvaliti gospodinu Hoeru, predsjedniku Europske investicijske banke na njegovom današnjem dolasku. EFSI, odnosno Junkerov plan, plan za strateška ulaganja, je bio pravi uspjeh. Ja sam eh, imao čast biti suizvjestitelj eh, za to pitanje. Izgleda da imamo tehnički problem. Evo, kao što sam rekao, imao sam eh, tu čast biti suizvjestiteljem za ovaj fond. Moje pitanje je sljedeće. Što EIB očekuje od programa Invest EU? I koju ulogu namjerava preuzeti u odnosu na taj fond? Podsjećam da parlament traži 700 milijardi eura odnosno tražio je, ali na kraju se postigao sporazum za jedan niži iznos jer su komisija i vijeće tražili 150 milijardi. Moje pitanje koje će uloge imati EIB u fondu za pravednu tranziciju, odnosno europskom mehanizmu za pravednu tranziciju. Je li predviđen neki iznos iz proračuna za to? Osim toga, u jamči EIB u visini od 70%. Dakle, koji, koji iznos stavlja na raspolaganje EIB za sudjelovanje u ovom mehanizmu pravedne tranzicije? I nadalje, još jedno pitanje koje i sadrži i potpitanje o zelenom planu. Prema EIB-u u kojoj mjeri bi se trebalo financirati mjere borbe protiv klimatskih promjena i koju ulogu želi EIB imati u svemu tome u svjetlu zelenog plana komisije i u svjetlu ovog mehanizma za pravednu tranziciju. Hvala. Ehm, pa htjela sam prikupljati <laughs> pitanja i komentare, ali odgovorit ću onda odmah. E, koliko znamo iz iskustva sa Junkerovim planom, on bi se trebao pretočiti u Invest EU. Ono što je bilo uspješno bi se trebalo prenijeti u nov sustav, ono što je bilo neuspješno treba popraviti. Kada se počelo razgovarati o planu Invest EU, taj je prijedlog opisan e, dvama riječima streamlining i pojednostavljenje. I ja vas uvjeravam da ćemo to ostvariti. Znamo da nije uvijek pojednostavljenje najjednostavnije zna doći do komplikacija, ali ja vam jamčim da će biti pojednostavljenja. Osim toga, Invest EU se želi usmjeriti na glavne izazove u vezi sa investicijama koji predstoje Europskoj uniji. I mi nastojamo prevladati ove proturječnosti ili natjecanje između ciljeva Europske unije. Primjerice uzmimo ključne ciljeve poput konvergencije ili kohezije s jedne strane i inovacija s druge. Možemo jasno dokazati da smo odradili posebno dobar posao u okviru Junckerovog plana, e, recimo i van Europske unije, uzmemo tu za primjer Zapadni Balkan, a bili smo naročito uspješni kada su zemlje kojima je trebala ta potpora za koheziju ili za ulazak u Europsku uniju su ulazile u područje inovacija. Tako da se trebamo odreći te, e, mislim da su te stvari previše složene. To je pravac u kojem idemo. Dakle, mala i srednja poduzeća, konvergencija, inovacije su ključna područja kojima se trebamo baviti, a inovacije znači također da moramo predvoditi u tehnologije, ne zaostajati. Hvala, gospođa Perera, četiri minute. Hvala, gospodine predsjedatelju. Gospodine Hoja, dobrodošli u Europski parlament. Tijekom svoje karijere prije nego što sam došla ovamo, bila sam e, stažistica u odjelu za pridržavanje zakona u EIB-u i u svjetlu tog svog iskustva ću i govoriti. Dakle, EIB postaje zelenom bankom i u sljedećem desetljeću pripremaju se projekti koji se tiču dekarbonizacije i ostvarivanja ciljeva iz Pariškog sporazuma. Ulaganje u okoliš je svakako hitno potrebna mjera, ne samo radi politike, nego i radi europskih građana. Prema posljednjem eurobarometru jasno je, borba protiv klimatskih promjena, zaštita okoliša i bioraznolikosti su elementi koji najviše brinu europske građane koji također priznaju da i sami moraju tome pridonijeti i moraju tražiti također i ambicioznije odluge u tom pogledu. EIB e je u prošlosti financirao termoelektrane na ugljen, a sada će u sljedećem desetljeću izdvojiti tisuću milijardi za rad na klimatskim promjenama i to je važna poruka tržištima koja vrlo često ne uspijevaju usmjeriti dovoljno ulaganja u pravednu energetsku tranziciju koja neće izostaviti nikoga. Ja bih htjela govoriti o tim manjkavostima tržišta u prvom redu zanima me što mislite o izdavanju zelenih obveznica za poticanje ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena i kakva uloga pripada u tome razvojnim bankama kada je riječ e, o popunjavanju ovih jazova na tržištu? Smatrate li da takva sredstva treba pokrenuti i kako gledate na odnos između razvojnih banaka i EIB-a u okviru zelenog plana i u okviru strukturnih fondova? Hvala. Hvala na pitanju. Ja bih možda dodao dobrodošao natrag, ali siguran sam da ćemo naći zajednički jezik. Ovo pitanje o klimatskim promjenama je svakako zanimljivo. Evo, ja se bavim politikom već više od tri desetljeća i bilo je malo obrata u tim godinama. Ja sam e, bio u politici svoje zemlje kada je pao Berlinski zid e, i kao osoba koja se bavila vanjskim e, poslovima hvatio sam što se događa u svijetu kada je došlo do 11. rujna i tako dalje. Dakle, ovo podizanje svijesti o klimatskim promjenama koje se dogodilo u protekloj godini je jedan takav obrat. To je nešto što neće tek tako nestati. E, sastao sam se sa predsjednikom Njemačke u travnju kada je on e, htio zahvaliti nepolitičkim organizacijama mladih e, na pokretanju potpore za europske izbore koje su to doista sjajno učinile i predsjednik je rekao vidite možete zainteresirati mlade za političke ciljeve i ono što je još važnije, oni će mobilizirati nas. To neće nestati, ovo će potrajati i mislim da ima pravo. E, tu trebamo razmotriti više pitanja. Čvrsto vjerujem da suzbijanje klimatskih promjena mora postati poslovnim modelom jer ćemo jedino tako moći mobilizirati potrebna sredstva iz privatnog sektora. Mislim da smo tu na dobrom putu. Također trebamo usko surađivati sa multilateralnim bankama i nacionalnim razvojnim bankama jer jedino možemo mnogo zajedno ostvariti jer ako budemo imali nepotrebnu konkurenciju u svijetu u kojem je potrebno naše djelovanje jer tu tržišta nisu dovoljna onda moramo što uže surađivati. Hvala vam lijepa. Da, kako što kraći budete u svojim pitanjima, to će gospodin Hoer imati više vremena kako bi vam mogao odgovoriti. Četiri minute su četiri minute. A, a sada gospodin Hajna Luoma, izvolite. Predsjedniče Hojer, veoma mi je drago što ste ovdje još jednom, još drago mi je što možemo ponovno čuti vaša stajališta. I ja imam određena iskustva sa Europskom investicijskom e, bankom. Prije više od deset godina bio sam član odbora upravitelja i moram reći da se banka uvelike promijenila od tada, uvelike se proširila i to je svakako dobro. Ova banka ima važnu ulogu strategije Europske unije u Primjeri za to su provedba Junkerovog plana, a i zeleni plan. Međutim, Istodobno sa proširenjem zadaća ove banke moramo pogledati i njezine rezultate i moramo e, se pobrinuti da e, pozajmice koje daje banka budu doista dodatna sredstva u onim područjima u kojima nedostaju investicije e, tamo gdje dakle postoje poteškoće, a ne da banka istiskuje komercijalne banke s tržišta. Dakle, možete li nas e, uvjeriti da financiranje koje radi Europska investicijska banka u sklopu EFSU-a je doista dodatno financiranje i kako ste do takvog zaključka došli? Smatrate li da je potrebno da imamo bolju evaluaciju ekonomskih, e, socijalnih i okolišnih e, ciljeva, odnosno načina na koji ostvarujemo te ciljeve. Još jedno pitanje u potpunosti podupiremo ideju da EIB postane Europska klimatska banka, no istodobno postavlja se pitanje možemo li doista vjerovati da ćemo u politiku pozajmljivanja banke uključiti i socijalne aspekte dakle da će i u budućnosti banka imati pozitivnu ulogu u financiranju projekata u zdravstvu, obrazovanju, malim i srednjim poduzećima, kvalitetnim radnim mjestima i tako dalje. Dakle, da se takve stvari u sve ove promjene neće zaboraviti. Hvala vam lijepa. Doista je važno da o tome razgovaramo i sa e, socijalnog aspekta, a i kad je riječ o mogućem istiskivanju komercijalnih banaka ili uključivanju komercijalnih banaka. Dakle, ja doista mislim da mi ne smijemo istisnuti komercijalne banke. Ako nešto privatni sektor može odraditi, onda oni i trebaju to učiniti, a naši resursi trebaju se koristiti za druge svrhe. No, dakako, postoje oni prostori gdje e, privatni sektor ne može odraditi e, posao možemo na temelju jasnih kriterija pokazati da u negdje gdje smo mi djelovali tržište ne bi taj posao odradilo i to je ključno. E, dakle, ključno je da ne podjarmljujemo ponudu komercijalnih banaka. Kad vi pogledate zašto se ljudi nama obraćaju, jedinstveno obilježje Europske investicijske banke je da smo mi eh, banka um, znanstvenika i inženjera prije svega, a mnogo manje banka bankara. To znači da kad mi dajemo mišljenje to je mišljenje o visokotehnološkim složenim pitanjima i mi imamo kapaciteta za izraditi e, vjerodostojno mišljenje o takvim temama i često dolazimo do zaključaka o složenim projektima, odobravamo takve projekte i onda nam se obraćaju privatni financijeri i pitaju možemo li mi to sufinancirati e, jer mi kažemo da je nešto doista izvedivo. Moramo biti oprezni kada je o tome riječ jer naravno imamo novaca koliko imamo 70 milijuna u e, gotovini, ne više od toga, a sve ostalo dolazi iz tržišta kapitala posljednja napomena vezana uz vaše drugo pitanje s obzirom da smo bili toliko uspješni prije 30 godina sa izdavanjem e, zelenih obveznica namjeravamo ići u istom smjeru sa obveznicama povezanim uz druge e, ciljeve održivog razvoja Krenuli smo s takvim e, projektima, nastavit ćemo sa zdravstvenim projektima kao i sa obrazovnim projektima jer moramo dodatno mobilizirati i privatna sredstva upravo za tu svrhu. Hvala vam lijepo, gospodin Šuster. Hvala lijepo. Ja to jako pozdravljam da se vi želite jednim većim dijelom pretvoriti u klimatsku banku. Ali me zanima točno kako će to funkcionirati. Dakle, s jedne strane smo čuli da planira se planira 50% ukupnih investicija idu u klimu. Ali po kojim kriterijima će se ove, kod ovih drugih investicija sve ono isključiti što je štetno? Je to recimo samo pitanje onog što ide u fosilna goriva ili ima i drugih stvari koje će se tu neće više financirati? Recimo ide li to prema E, novim aerodromima, prevelikim kapacitetima i tako dalje, stvarima koje nisu klimatske prijazne. Druga stvar je pitanje šta je sad sa javnim sektorom, posebno lokalnim zajednicama i javnim poduzećima. Vidite, oni imaju jako dugo im treba da se u nečem zagriju, hodaju i imaju zapravo puno veće e, doprinose financijske koji su prihvatljivi od drugih. E sad, s obzirom da njima treba toliko vremena da krenu sa investiranjem nečega, kako ste onda s njima konkretno mislili postupati? Da li ćete im neke nove davati uvjete ili ne? I osim toga, kako ćete recimo to učiniti profitabilnim? Jer vidite, kod takvih projekata koji idu u lokalnim zajednicama je stopa profita, dakle mogućnost profita puno niža rendita. Pa kako tu onda mislite postupati? I mislite li da tu ima opasnosti kod refinanciranja? E, jer e, vašoj banci je bio jako bitno kako izgleda i vaš kreditni rejting. Vama je jako stalo da zadržite svoj trostruki A kreditni rejting. A kako to mislite zadržati? Što se tiče posljednje napomene, mislim da je kreditni rejting trostruko A izniman o e, važnosti za nas. Ako ga ne uspijemo zadržati, to će biti veoma skupo, dakle to je doista ključno. Dakle, <clears throat> neke stvari mogu biti skuplje kad je riječ o suverenim državama, one mogu odlučiti da neće imati trostruki A, pa će naprosto zajmovi postati skuplji i to je u redu, ali institucija poput naše to si ne može e, priuštiti. Dakle, mi moramo imati trostruko A i u tom smislu smo veoma oprezni. Što se tiče usklađivanja sa e, Pariškim sporazumom, to je sveobuhvatna stvar. Dakle, ako sa 90 e, sa 50% Um, morate ispunjavati klimatske uh, ciljeve, onda znači da morate sve uskladiti s tim. To znači da moramo provjeriti Um, ekološke posljedice svakog projekta, klimatske posljedice svakog projekta koji radimo. To ne znači da se želimo vratiti u srednji vijek i u budućnosti ćemo imati zračne luke. Kad kad se pitamo trebamo li bolje isplanirati sustav zračnih luka u Europi, treba li nam toliko zračnih luka, možda su neke e, nedovoljno korištene, no to je sad druga tema i krajnja napomena ima veze sa fosilnim gorivima, ali i s drugim e, projektima povezanim s klimom. Moramo se ponašati u tom smislu poput komercijalne banke jer ako kao banka ulažete u projekte koje ćete imati na svojoj bilanci 35 ili 40 godina i ako od početka znate da e, postoje određeni problemi s tehnološkog ili okolišnog gledišta koji će zahtijevati da za 50 godina e, tu stvar ukinete, to znači da vi već unaprijed planirate gubitke. E, dakle, to moramo izbjeći to što se otklanjamo od fosilnih goriva nije samo rezultat okolišnih, okolišne zabrinutosti, već je riječ i o dobrom planiranju, dakle financijskim posljedicama. Dakle, važno je da e, i o takvim stvarima vodimo računa. Hvala lijepo, gospodin Rašik. Hvala vam lijepa, dobro večer gospodine Hoer, drago mi je što ste ovdje. E, ja sam pak u prošlosti e, se zalagao protiv e, banke kao pobornika nevladine organizacije koja je imala takvo stajalište. Vidim međutim sada da su se stvari promijenile i drago mi je zbog toga. Moje pitanje tiče se e, taksonomije, koherentnosti, e, prije svega mislim da je iznimno važno vidjeti na koji način e, se utječe odnosno na koji način utječe politika pozemljivanja EIB-a na ukupnu taksonomiju. Zanima me do koje mjere namjeravate koristiti tu novu taksonomiju u svojim e, zajmovima. Drugo pitanje je pitanje koherentnosti politika kao što ste i sami rekli, moramo biti dosljedni, ne možemo reći jednostavno 50% će ići za klimatske projekte, a ostalih 50% će ići u nešto suprotno. Pa se postavlja e, pitanje e, kako možemo očekivati da će se razvijati zajmovi u ovim drugim područjima, recimo u području prometa, jer čini se da je taj portfelj problematičan kada je riječ o emisijama stakleničkih plinova. Mnogo toga moramo učiniti kao Europa, ali teško je to učiniti s obzirom na golemu automobilsku industriju koju imamo. Treće e, pitanje je pitanje kapaciteta. Kao što ste rekli, EIB ima jedinstvenu skupinu stručnjaka koji pomažu u pripremi projekata. Budući da dolazim iz središnje Europe, mi to iznimno cijenimo. Međutim, pitam se što mi kao parlament možemo učiniti kako bismo vam pomogli, a što Europska investicijska banka može učiniti kako bi pomogla e, u smislu stručnih znanja tijekom faze provedbe projekata, jer to je ono što često nedostaje i bilo bi veoma korisno imati takvu pomoć. Hvala vam lijepo, krenut ću od taksonomije nakon što smo 2007. izumili zelene obveznice, smatrali su nas ludima, a e, sada je utvrđeno da je to nešto što je polučilo izniman uspjeh na globalnim tržištima. Naučili smo i određene pouke. Vidjeli smo koliko uspješno može biti to takvo zeleno pranje, da ga tako nazovemo. Dakle, e, to je nešto o čemu voditi računa. To nam je u interesu, pratimo i što rade naši konkurenti naravno, da ono što nazivamo zelenim doista ima zeleni sadržaj, dakle da to ne bude samo etiketa. I zato mi je iznimno drago da Europska komisija radi na pitanju taksonomije, ne znam točno koji su rezultati tih napora, ali siguran sam da će to biti važno i za sporazume daleko izvan Europske unije, recimo u kontekstu OECD-a, to bi svakako bilo poželjno. Zatim moramo dodatno razvijati svoje politike, radimo sada na tome, radimo brzo, a promet je jedno od ključnih područja. Znate da kad osmišljavamo politiku, da pokrećemo uvijek i širok, sveobuhvatan postupak konzultacija. To e, je nešto što se ne može napraviti preko noći, ali je važno kako bismo osigurali dosljednost. E, što se tiče kapaciteta, kapaciteti naše banke su ograničeni mi smo najveća multilateralna e, investicijska banka, ali naravno ne možemo ispuniti sve ciljeve koje biste od nas e, očekivali ili željeli. Moramo biti oprezni i pobrinuti se da ne podcijenimo potrebu dokapitalizacije banke. No ono što je važno e, tiče se E, eura. Dakle, u nekim zemljama središnje i istočne Europe moramo se usredotočiti mnogo više na kapacitete razvoja, savjetodavne kapacitete koje možemo ponuditi tim zemljama. Dakle, kad kad e, ne nedostaje samo kapital, dakle ne nedostaje samo novac, nego nedostaje stručnost kako bi se razvili dobri projekti. Ako nam u tom smislu možete pomoći, svakako e, učinite to. Dakle, upravo to je veoma vrijedna stvar koju možemo ponuditi. Hvala vam lijepo, gospodin Level. Eh, hvala, iznimno mi je drago što u ovako važnom trenutku razmjenjujemo mišljenja o ovako važnoj temi. Sutra će kolegi eh, povjerenika usvojiti eh, inicijativu. Znamo da imamo E, plan za e, e, bilijun eura. Znamo da postoji fond koji se predviđa za pravednu tranziciju povrh kohezijskog fonda. Znamo također i za koncesije u vrijednosti od 25 milijardi. Dakle, u svakom slučaju kada govorimo o pojednostavljivanju i objedinjivanju važno je na koji način ćemo proširiti poruku o prilikama koje postaje, na koji način ćemo tu poruku odaslati onima koji su sudionici na tržištu, dakle samim poduzećima. Što vi mislite na koji način vi možete djelovati putem ureda za vezu u državama članicama kako biste uspostavili suradnju sa partnerima. Dakle, tu je riječ o mnoštvu različitih instrumenata koji su na raspolaganju. Kada sam razgovarao sa privatnim sektorom, čuo sam od njih, a i osjetio sam da se nose sa veoma složenim e, problemima. Inzistiram na toj komunikaciji zato što osobno dolazim iz zemlje i iz regije u kojoj postoji veoma visok interes e, i e, privatnih e, subjekata na tržištu i državnih subjekata na tržištu, ali žale se da su pitanja previše složena da im se s tim teško nositi. Drugo pitanje tiče se programa Invest EU. Ja sam izvjestitelj u Sjeni vezano uz tu temu. Mnogi ljudi na terenu Um, mnoge nevladine organizacije, odnosno mala i srednja poduzeća. S njima sam svima razgovarao, svi su zainteresirani. E, postavlja se pitanje e, koje se spominje u vašem izvješću za 2018. i 2019. kao važno, a to su nedostatne vještine, odnosno e, taj jaz između potreba i vještina koje su na raspolaganju na tržištu. Dakle, kad govorimo o digitalnoj tehnologiji i digitalnom jazu, moje pitanje je hoćete li se usredotočiti na to da pružite financijsku potporu za ulaganja u digitalne vještine, digitalnu infrastrukturu, digitalnu tehnologiju. Hoće li to biti jedan od vaših prioriteta? I kao drugo, hoćete li prihvatiti E, da ulažete u e, projekte u vezi e, socijalnih pitanja. Jeste li svjesni da ste potrošili gotovo pune četiri minute? Ispričavam se, ali gospodin Hojer će morati odgovoriti doista veoma kratko. Da, da, kako svjestan sam tih problema. Istraživanja koja smo mi proveli uvelike se slažu sa onime što kažu druga istraživačke institucije, a to je gdje su najveće prepreke za gospodarsku aktivnost u Europskoj uniji. Vještine, to je najveći problem, kao drugo planiranje i e, kapacitet izgradnje. Čak i uspješne države članice žele učiniti više, ali ne mogu jer nemaju dovoljno e, privatnih e, kapaciteta recimo za izgradnju infrastrukture i slično, ne mogu iskoristiti novac koji im je na raspolaganju. I kao treće, mislim da za sad još nismo počeli e, koračati u e, smjeru digitalnog doba. E, mnoga poduzeća, pa i naše poduzeće, misle kad govorimo o digitalnoj tehnologiji da je tu riječ o informatičkoj tehnologiji. Ne, ne, nije. Europska investicijska banka je daleko najveća banka podataka o malim i srednjim poduzećima u svijetu. Ne koristimo to dovoljno, a te usluge bismo također trebali ponuditi državama članicama. E, povrh toga mogu samo reći da je uvijek moguće učiniti više. Mi nastojimo učiniti najviše što možemo E, mislim da se banka uvelike promijenila u proteklih nekoliko godina, da je sada u komunikaciji mnogo bolja, mnogo vidljivija, samim time da e, potrošači, a i proizvođači imaju mnogo direktni pristup informacijama koje su im potrebne u njihovu poslovanju. Hvala. Gospodin Komo. Euh, hvala lijepo. Gospodin Korman, izvolite. E, hvala vam, gospodine Hoer, da ste došli. Ja ću biti vrlo kratak kako bi svi još stigli se javiti za riječ koji su spremili svoje pitanja, pogotovo što možemo svako govoriti našim maternjim jezikom. Dakle, put e, prijelaza u ekološku Europu, u zelenu Europu, naravno da nam to treba. Međutim, mogu vas samo zamoliti da tu nestanete, jer pred vama je jako dalek i dug put. Mislim da moramo zbog toga i čitavu Europsku investicijsku banku metamorfozirati, promijeniti i mislim da bi ta nova klimatska banka, ono što želite postati, morala poduzeti čitav niz novih aktivnosti. Naravno, tu će postojati uvijek financijski posrednici koji će to sa javnošću povezivati, ali mora se banka pobrinuti da ne financira nikada pritom projekte koje bi u bilo kojem smislu ograničili ljudska prava ili ih čak povređali a s druge strane mora biti vjerodostojna i jasna. I sad moje pitanje, kratko pitanje. Kad ćemo biti u stanju takav akcijski plan imati, donijeti i kako ćete te stvari aktualizirati, pogotovo vašu prometnu politiku, politiku transparentnosti i osim toga ponovno se vraćam na ljudska prava. Kada planirate globalno, razviti globalnu koherentnu politiku, posebno na području zaštite ljudskih prava i kad tamo gdje recimo postoje različite represije prema ljudima. Imate li dovoljno specijalista unutar EIB-a koji se bave tim pitanjima i koji su u stanju onda procijeniti e, što se događa i zaustaviti odlazak novaca tamo? Hvala. Naše ambicije su kad je klima u pitanju veća od bilo koje druge financijske investicije u svijetu. Za mene to nije ništa novo, zato što smo mi upravo ta banka već godinama. Mi smo već financijeri bili E, klimatskih e, aktivnosti toliko godina i mislim sporazum iz Pariza ne bi mogao nastati bez našeg truda i našeg pokretačke snage, mi smo bili jedan od motora, a sada trenutno smo se u Parizu obvezali da posto klimatskih djelatnosti unutar portfelja naše banke. Do sada smo došli do granice iznad 30%, a kao što znate ciljamo tada do 2025. ostvarimo 50%, dakle to je prilično jedinstveno, a mi ćemo to i ostvariti. Međutim, sve je to dovelo do činjenice da se nas gleda kao glavnu, onu, onu klimatsku banku. E, ali mi ćemo, nećemo, mi ćemo ostati i dalje inovacijska banka, ne samo klimatska. Inovacijska i u tom području. Mi ćemo biti dalje banka malih i srednjih poduzeća. I recimo kad govorimo o pravednoj tranziciji, mi govorimo o regijama koje su teško pogođene ukidanjem fosilnih goriva. I sad se za te regije moraju stvoriti, pomoći im da stvore nove mogućnosti za svoje ljude da rade i žive. I nisu ovdje u pitanju samo energetski resursi. To je u pitanju su radna mjesta. Primjerice u južnoj Šleziji imate ugljenokope koji se neće recimo nakon što se zatvore, nećete te ljude pretvoriti u digitalne stručnjake i digitalizirati nekakvu ekonomiju koja još ne postoji za dvije godine. Prema tome, kao što vidite, inovacijske tehnologije i općenito banka inovacija je za nas jako bitna i upravo na klimatskom području ako želimo. Ako želimo opstati u ovom svijetu moramo biti inovativni i moramo puno više govoriti o uključivanju svih onih koji će stradati e, i biti direktno pogođeni tom tranzicijom u prvom cugu. I recimo mi znamo da ove godine idemo se bavimo posebno prometom i još nekim područjima, a onda idemo dalje napred brzim tempom. Slažem se s vama, moramo biti brzi. Hvala, a sada prelazimo na gospodina Gijona. Predsjedniče Hoar, Sven Gilgolt je sad. Prvo sam vam želio, predsjedniče Hoar, čestitati na ono što ste učinili e, za EIB, čak i recimo protiv otpora kojeg je naša domovina Njemačka recimo pružala. Mislim da je to ogroman napredak i dobro je jer ste došli do puno više dosljednosti na klimatskoj fronti i većoj dosljednosti. Istodobno me zanima onaj veliki članak koji je 15. srpnja 2019. objavljen u Financial Timesu i u kojem ste vi se indirektno govorili o onom predmetu koji se zove kao skriveni div Evropske unije, Evropska investicijska banka, o tom ste govorili. Sad mene zanima za sve te dioničare koji involvirane stranke. EIB je velika, ima rejting od A. Međutim, ukupne provizije za gubitak e, plaća u proteklih deset godina je odnosio samo 0,1% prema tom članku ali to je zapravo najniže kod loših kredita od svega što su druge banke prezentirale. Mislim da to nije vaša krinja, kao što ste i sami rekli u svojim uvodnim napomenama. Vi preuzimate rizike koje vas tražimo da preuzmete, a prema tome imate i ograničena sredstva, naravno, to ne smijemo zaboraviti. Stoga se pitam, da li mislite da je EIB u, kako bi ostvario ispunio visoka očekivanja kad eh, je u pitanju zeleni plan, da li bi onda zaista trebao imati veći kapital? Da li bi zemlje članice Europske unije trebale eh, uplatiti i prikupiti veći kapital i to pogotovo nakon one velike financijske krize koja nas je pogodila, kako bi EIB imao lakšu situaciju i mogao lakše poduzimati rizike da bi ostvario inovacije. Jer kao što znamo inovacije bez rizika ne idu. I dakle, viši kapital bi vas e, omogućio da preuzmete više rizika i eventualno budete inovativnije. Pritom je pitanje da li bi zadržali trostruki A rating. Hvala vam na pitanju. Gledamo tu sad sa tehničkog aspekta. E, to znači da smo mi zapravo iskoristili kompletan manevarski prostor koji smo imali. I sa ograničavanjem naših e, kreditiranja, odobravanja kreditiranja na 2,5 Drugim riječima, mi ne možemo odobriti veće kredite u većem iznosu od dva i pol puta više od onog kapitala kojeg imamo. Prema tome, e, jasno je da onda moramo svaki projekt procijeniti ovisno o njegovom riziku. I naravno, neki puta idemo na inovacijskom području vrlo visike rizike i financiramo takve poduzeća, ali na kraju moramo jasno više kapitala za to pribaviti. I naravno da ste u pravu, trebao bi nam više kapitala. Kad sam došao prije 8 ili 10 godina u banku, mi smo imali prve ozbiljne injekcije kapitala, ono prve ozbiljne velike, počeli dobivati i, ali i to je onda naravno proizvelo velike razlike. Ali vidite, riječ je bila od 5 do 10 milijardi eura u u keš e, injekciji banci. Naravno da bi nam to opet pomoglo i da bi to jako pozdravili. Ali da dobijemo još 10 milijardi ili nešto malo manje u svježom kapitalu. Jer kao što vidite za nas je to jako bitno i samo e, da se to doda našem ukupnom temeljnom i kapitalu s kojim mi baratamo i s kojim mi zapravo temelju kojeg možemo kreditirati. E, stoga, kao vi što vidite, ja bih jako toplo pozdravio e, priljev, veći priljev kapitala. Ali u ovom trenutku, da kažemo, čak više od samog e, gotovinskog priljeva trebale bi nam da ih zemlje članice preuzmu veće obaveze i na duže pruge. Hvala gospodin Zonka, sad ima riječ. Hvala. Do sada je Europska investicijska banka se bavila inovacijama, okolišem, e, potporom e, malim i srednjima i razvojem infrastrukture. Moje sad pitanje, kad pogledate na sva područja, očekujete li da će se na neka od tih područja odraziti jako ove promjene, one najveće promjene tranzicije koje su pred nama? Drugo pitanje, kad govorimo o financiranju infrastrukture prometne, cestovne, to je naravno jako bitno, pogotovo bitno za zemlje srednje i istočne Europe koje su se kasnije pridružile Europskoj uniji. Zatim prekogranični projekti, nešto što je bilo u prošlosti Europske unije jako važno, kakvo je vaše mišljenje sada o tom, ide to. I na kraju ovaj fond za pravednu tranziciju. Naravno da neke regije, da će neke regije biti pogođenije od drugih i naravno da će im trebati veća podrška i potpora novčana iz tog fonda nego drugim regijama. Pa me zanima koji, prema kojim kriterijima će se odlučivati koja će regija koliko dobiti i što mislite i koliko bi to uopće moglo biti i za koje regije mislite da bi mogle biti prihvatljive u prvom rundi dodjele tih sredstava iz tranzicijskog fonda? Ovo su sve jako fascinantna pitanja koja ste postavili. Ja bih voljela da znam odgovore, ali nismo još dotle stigli. Ja sam danas govorio sa komisijom, koja, kao što znate, danas pred sudom u Luksemburgu položila prisegu i razgovarao sam sa potpredsjednikom Timmermansom. Još uvijek mislim da i oni sami moraju uravnotežiti kompletno ono što će vam idućih dana prezentirati. Naravno da će postojati jedan javni sektor i otprilike 25 do 30 milijardi eura koje će biti na tome namijenjeno i to povezano sa mehanizmom za pravednu tranziciju. I mi imamo osim toga pomoć za pravednu tranziciju u Investe u otprilike 45 milijardi visini. Međutim, ja nemam za sada konačne iznos cifre, brojke. Ono što je trenutno važno je da se bolje koristi općenito naša savjetodavna kapacitet banke i Europske komisije, a drugo, moramo učiniti to puno, puno privlačnijim da se investira, radi prekogranično. I to pogotovo recimo u onoj politici dobrog susjedstva na dobrom zapadnom Balkanu. Vi možete tamo eh, imati odlične veze sve države zapadnog Balkana na poslu, ali one ekonomske mogućnosti velike, ali one nekako to ne iskorištavaju, ne surađuju. Tu treba na tom raditi isto. Međutim, ja mislim da je komisija jako ambiciozna i ako komisija pruži nužnu podršku onom e, aktivnostima banke, dakle da adekvatna jamstva i ostalo, da ćemo biti puno uspješniji. Naravno, neće biti svi jednako pogođeni sa tom tranzicijom, a moramo držati ravnotežu, pogotovo u onim zemljama u kojima će recimo e, se negativno odraziti ove energetske promjene, energetska tranzicija i tu moramo puno više raditi. Na tom vidite, to je još uvijek uneravnoteženo, a za sada ne vidim tu ravnotežu, ali na tom treba raditi. Hvala. Sada gospodin Kus. Hvala. Da se vratim na onu temu gospodine Hoer, e, gdje ste vi očito razvili najveća ambicija, a to je tema klima, klimatske promjene. Vi ste u svom izvješću napisali da IB garantira klimatsku neutralnost svih kredita koje odobrava. Mene to zanima kako vi to možete učiniti, kako možete to jamčiti, garantirati. I zanima me kako vi definirate klimatsku neutralnost. Koje ste kriterije za to razvili? Jesu li to empirijski, znanstveno utvrđeni kriteriji ili su jednostavno onako potpuno proizvoljno određeni, kao i one granice kojih se držite, želite držati. Vi želite ovdje dati jedan novi standard, dakle 550 mg CO2 po kilovat satu u odnosu na ono što smo do sada imali. Kako to sada e, vi određujete? Kako ste tu vrijednost, taj iznos konkretno, do kako ste do njega došli? Voluntaristički. I zatim moram reći da i moram sumnjam e, zapravo da ćete vi moći te ciljeve koje ste nam tu deklaratorno naveli ostvarili ako jednu stvar ne učinite, a to je da koristite E, energetske instrumente koji najmanje, energetske mašine, bilo što što najmanje e, emitira lošeg CO2, a to je dakle ako ne koristite nuklearnu energiju. Hoćete li i te stvari, to je najčišća energija, da li ćete to kompletno isključiti ili uzeti u obzir kod svojih e, dodjeljivanja kredita? A ako isključite kompletno nuklearnu energiju, kako onda hoćete realizirati svoje planove i imati onda takvu emisiju CO2? redukciju tih emisija. Hvala vam na pitanju, ali mislim da ste sad jako, jako veliko područje ovdje otvorili, koje, za koje je potrebno zapravo znanstveni sastanak e, za koje ovdje nemamo ni vremena ni uvjete. Međutim, naravno da trebate jasne kriterije, ali na kraju ćete morati političke ograničenja odrediti. A ovih 550 miligrana danas nije više dovoljno. Mi moramo ići na veće ciljeve, dakle doći na 250 miligrama maksimum CO2 po kilovat satu emisija, da na to ograničemo ali dok to bude e, moguće sa jednostavnim tehnologijama ostvariti, dobro je kao primjerice sa plinom. Ali mi u svakom slučaju dok je to tako, onda dok se to može sa klasičnim stvarima e, realizirati, niko nema onda motiva da ide u tranziciju energetsku i investira u inovacije na nove tehnologije i nove oblike energije. Prema tome, mi moramo, da bismo uspjeli, a to neće biti dovoljno, ni jedna klasična metoda, znači da ostanemo, da prednjačemo na svijetu i da cijeli svijet ide prema tome, onda moramo ići u inovacije. Vidite Kina. Kina, ako kaže želite postići turnaround kod e, energetika do 2030. Uh, e, vidjet ćemo oni da ako oni uspiju, oni su sad najavili da žele promijeniti svoju energetsku politiku i ako oni uspiju do 2030. se preokrenuti i odustati od prljavih e, energenata, onda ćemo svi skupa morati vidjeti šta ćemo mi učiniti. Ali vidite, to su stvari koje su zaista za jedan raspravu među znanstvenicima, a to sad ne možemo obaviti. Jednostavno moramo biti ambiciozni. Hvala. A sada gospodin Žuvan. Evo, gospodine predsjedniče Hoeru, Hvala vam lijepo na vašoj nazočnosti i vašem sudjelovanju u našoj raspravi. A sad moja pitanja. Mene zanima jedna tema koja gotovo uopće nije e, ovdje na, toliko načeta. Riječ je o poljoprivredi. Kao što znamo, poljoprivreda djeluje i na klimu i na djeluje na osiromašenje, i opustošenje tla, ali djeluje i na ljudska, ljudsko zdravlje. Međutim, s druge strane, ekološka poljoprivreda koja čuva ekologiju, sa velikim ogradama, živicama, sa vlažnim, mokrim ili močvarnim e, područjima i tako dalje. Mi znamo da ta vrsta poljoprivrede i ta vrsta općenito tretmana pejsaža i zemlje može vezati CO2, ali zato su potrebne velike investicije. Pogotovo ono što recimo na početku treba puno investirati i poslije onda i osiguravati. Pa me zanima da li ćete vi i onda namjeravate financirati ili podržati takvu jednu preobrazbu poljoprivrede i odnosa prema pisažima. E, druga stvar, e, sloboda kretanja robe na cijelom cijelu, dakle sloboda kretanja ljudi, robe i svega ostalog i to naravno djeluje negativno na e, klimu jer povećava CO2. I sad pitanje je šta da radimo. Jedna od mogućnosti bi bilo da sve naše proizvodne pogone i kompletnu industriju vratimo natrag u Evropsku uniju. Jer s jedne strane bi bilo manje prometa, ali što je još važnije, svi bi se pridržavali europskih standarda kad bi ovi proizvodili i bila bi manje, naravno, emisija CO2. Prema tome, hoćete li, kanite li, namjeravate li i možete li vratiti natrag industriju proizvodnju u Evropsku uniju? Hvala na pitanju mislim da vi govorite o naravno izbjegavanju proizvodnje nepotrebnih emisija. Naravno da smo mi spremni podržati zelenu poljoprivredu i ozelenjavanje naših pesaža i tako dalje, naših krajolika. Ali kao što znate, to je već i bivši šef komisije Juncker rekao 2018. I on je isto tako rekao da pritom ne smemo pomiješati naše uloge mi banke, iz banke ili i političari. A mi znamo da političari u krajnjoj liniji određuju ciljeve koje ćemo mi pomoći da se realiziraju i da se financiraju. Vi ste pitali za nuklearnu energiju. To na kraju cijele balade. Nama trebaju odluke upravnih tijela, vlada i komisije onda i vijeća o tome, pa onda mi moramo te političke odluke pričekati i njih ispoštovati i pa pomoći da se realiziraju. A što se tiče nuklearne energije, da smo mi pokušali doći do sporazuma o nuklearnoj energiji u kontekstu ove naše politike kreditiranja energetskih projekta banke, došlo bi do kompletnog kaosa. Mi moramo slušati političke odluke. Pa prema tome, gledajmo sad taj proces kako traje. Ne postoji tu ništa što može e, zapravo e, nama skratiti put. Mi nismo nikad ne pokušavali vlastite kriterije izumiti i onda ih nametnuti kao kriterije koje se mora ispuniti da bi se dobio kredit. Ne, jer mi zaista slušamo ono što nam kažu političke odluke. A što se tiče energetike i trgovine, dakle slobode kretanja robe, ljudi i tako dalje, i same proizvodnje, to je jedno veliko područje. Ideja da se ponovno vrati industrija proizvodnje Europe, o tome treba raspravljati, ali to treba gledati kroz kontekst razvojne politike koju Europska unija opet provodi, koja opet ide u drugom smjeru, jer znamo što s njom još postižemo. Hvala lijepo, sada gospodin Papademolis. Hvala. Ono što ste rekli o pretvaranju EIB-a u klimatsku banku zvuči jako lijepo. A čuli smo i e, puno lijepih riječi od komisije o zelenom planu, novom zelenom planu. Međutim, prije samo nekoliko trenutaka ste nam rekli da čekate da se na političkoj razini stvari raščiste na nivou komisije i vijeća. I sad moje pitanje, vi ste stalno u kontaktu s njima, pa onda kad mislite da bi se te stvari mogle razjasniti, raščistiti, da vi dobijete konkretne odluke na temelju kojih možete djelovati i ostvarivati sad svoje planove i banke. Jer, kao što znamo, jedan dobar dio zemalja članica se ne slaže sa komisijom ili u vijeću se to vidi sa tim. I ni o tome koliko novaca treba izdvajati i ni kako ih trošiti. Kako mislite te novce onda e, zaštititi da ne odu sredstva u lažnu zelenu politiku, što isto tako postoji, ili lažni zeleni plan. I toga ima. I zatim još nešto, socijalna dimenzija čitavog te, svih tih te pravedne tranzicije. Naime, zato i treba biti pravedna jer niko ne smije biti isključen niti zapostavljen i ostavljen straga. I sad taj fond za pravednu tranziciju je bila glavna alatka. Prema tome, pitanje imamo investiranje EU, to je 45 milijardi bilo još pride. Kako će se to onda e, odraziti i na socijalnu dimenziju? dimenziju. Hoće li to stvarno biti pravedno ili će na kraju neka dodjela tih se stvara stvoriti još dublje razlike između regija ili dijelova društva? I na kraju, tražili ste veću podršku zemalja članica, jel bi to i danas tražili? danas da govorite licem u lice s političarima iz, kad govorite sa političarima iz nacionalnih država članica, jel zaista ih otvoreno pitate da povećaju pomoć koju daju iz svoja izdvajanja? Hvala lijepo na pitanju. Mislim da bismo trebali biti pravedni prema Europskoj komisiji. E, dakle, gospođa Ursula von der i njezini kolege preuzeli su dužnost prije tek nekoliko tjedana. Otvorili su neke potpuno nove prozore i sad moraju pustiti da zrak uđe pa ga onda kanalizirati. Gospođa Van der već je navela koji će biti e, okvirni iznosi, ali naravno bit će potrebno e, nešto više vremena suradnje s vama i ostalima kako bi se e, saznale pojedinosti. Mislim da su krenuli dobro. Ako politički vođe, kažu što žele da učinimo i u kojim područjima žele da povećamo svoje Um, svoje uh, kapacitete, mi ćemo to svakako učiniti, a mi smo u smislu uh, upravo tog faktora multipliciranja najbolji na svijetu. Čuli smo različite bankovne institucije koji su bijeli papir bojale u zeleno i rekli su ovo su sada zelene obveznice. Naravno da ne moramo imati jasne kriterije i u tom smislu pozdravljam i ono što radi Europska komisija. Europske institucije su pokrenule skupinu za načela za zelene obveznice. E, u velikom mjerom su radili i pod utjecajem e, stručnjaka iz Europske investicijske banke. Danas su svi u svijetu tome posvećeni i tako što moramo imati, inače bi došlo e, do narušavanja tržišnog natjecanja. Dakle, znamo e, da je iznimno važno da nam e, ulagači vjeruju, da kupuju naše obveznice, inače možemo zatvoriti e, firmu. Dakle, je li 45 milijuna dovoljno, pa ako mi date više, to će naravno biti bolje. Mi ćemo reći državama bilo bi dobro da nam date više novca, ali također moramo reći, ne, e, dakle ne smijemo reći dajte mi što više možete novca, e, što više moguće gotovine za razliku od drugih multinacionalnih e, bankovnih institucija. Ja to neću reći, ja ću reći bilo bi dobro da nam date nešto više, ali osobito je važno da poduprete tu politiku kako bismo mogli multiplicirati učinke ovih ulaganja i iskoristiti taj posebni prozor fonda um, Invest EU. Imamo tri zahtjeva za spontano javljanje za riječ, a veoma malo vremena. Molim vas da se držite vremena od dvije minute i za pitanje i za odgovor. Gospodin Kuzmijuk. Hvala vam lijepo gospodine Hoer. Imam pitanje vezano uz energiju plina. Govorili ste o postupnom isključivanju projekata koji se temelje na fosilnim gorivima. Uglavnom je tu riječ o ugljenu. Međutim, moje pitanje je gdje se nalazi plin eh, kad govorimo o tome? Dakle, energija koja dolazi od plina prepoznata je u posljednje vrijeme kao zelena energija ekološki prihvatljiva, pa me zanima kakav će biti pristup vaše banke e, e, kada je riječ o plinu. E, nažalost, u ovome trenutku prevoditelji moraju prestati s radom